Gospođa von Nivenhausen ima riječ. Kolegice i kolege, molim vas da napuštate dvoranu tiho, ne u skupinama, nego pojedinačno. Frau von Nivenhausen. Gospođa von Nivenhausen. Bitte sehr. voorzitter commissaris hill collega's morgen stemmen we over. gospodine predsjedavajući drage kolege samo trenutak gospođo Nivenhausen. Molim vas, budite fer. Eh, ako napuštate prostoriju, molim vas, odite tiho, bez razgovora E, možete razgovarati i vani na hodniku, molim vas. Gospođa kolegice, imate riječ. witam państwa zapraszam do głosu sprawozdawcę panią sada predajem riječ izvjestiteljici izvolite zahvaljujem Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče, drage kolege, danas ćemo glasovati o veoma značajnoj uredbi vezanoj uz indekse koji se rabe kao referentne vrijednosti. Ovih posljednjih nekoliko mjeseci situacija se pogoršala. Dosta anketa je obavljeno u financijskom sektoru. Zbog čega? Zbog toga što se vršila manipulacija referentnih vrijednosti, naročito vezano uz kamatne stope. Skandal e, Libora je doveo do izricanja kazni za Deutsche banku. Vi ćete možda mi reći da je to rijetkost, no međutim to nije tako. Do manipulacije je došlo u svim sektorima i to za one najbitnije referentne vrijednosti. A te referentne vrijednosti su ključne za stabilnost financijskog tržišta i e, dobro, e, dobri propisi su nam nužni kako bismo izbjegli bilo kakvu manipulaciju u budućnosti. Zakonodavstvo u kojem ćemo glasovati sutra ima za cilj jamčanje stabilnosti financijskog sustava i stvarnog gospodarstva, a to znači da trebamo predvidjeti dovoljno E, zaštitnih mjera za očuvanje e, Libora ili Forexa. Zakonodavstvo mora također jamčiti široku ponudu referentnih vrijednosti, koliko europskih, tako i van europskih. Ta ponuda će omogućiti e, ulagateljima da koriste druge referentne vrijednosti ukoliko im je to bitno, odnosno imat će alternativu određenim financijskim e, instrumentima što će izbjeći koncentraciju financijskih instrumenata na tržištu, a također će to smanjiti rizik za financijsko tržište i e, gospodarstvo. Konkurentnost referentnih vrijednosti će ograničiti rizike i omogućiti dobro funkcioniranje tržišta. To znači da će za najmanje referentne vrijednosti morati se zajamčiti e, jednako postupanje. Sadašnja ponuda nije uravnotežena, naročito između manjih i viših referentnih vrijednosti. Što se tiče financijskih referentnih vrijednosti koje se temelje na sirovinama, E, tu postoji neravnoteža vezano uz europske i neeuropske referentne vrijednosti. Mi moramo zaštititi potrošače, moramo jačati tržište kapitala, raditi na promoviranju gospodarskog rasta i e, jamčiti ostvarivanje cilja Europske unije, a to je e, zaključenje tržišta kapitala u Europskoj uniji. Samo deset zastupnika je glasovalo protiv ove uredbe u našem odboru. Dakle, i ljevica i desnica podupire ovu inicijativu. Želim se zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na zajedničkom radu i na doprinesu u izradi ovog izvješća. I vrlo rado ću nastaviti suradnju s njima za vrijeme trijaloga koji će se organizirati. Molim vas da glasujete za ovo izvješće kako bismo uskoro uskoro imali na raspolaganju mandat za trijalog i kako bismo nakon trogodišnje rasprave napokon krajem 2015. godine imali dobro zakonodavstvo što se tiče referentnih vrijednosti. Hvala. Van Nieuwenhuizen, on behalf European Commission, Commissioner Jonathan Hill. Zahvaljujem, gospodin Jonathan Hill u ime Europske komisije. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Referentne vrijednosti nam se mogu činiti manjim tehničkim pitanjem, no međutim ovdje govorimo o srži e, financijskog sektora i općenito gospodarstva. Oni su temelj na kojem se e, izrađuju cijene financijskih ugovora, njima se utvrđuju cijene financijskih proizvoda, uključujući i kamatne stope koje se isplaćuju na zajmove. Također ulaganja u investicijske fondove E, se e, vrše na temelju referentnih vrijednosti kako bi se ocijenila e, performansa tih investicijskih, investicijskih fondova. Zato moramo, moramo vjerovati tim referentnim vrijednostima, no međutim nedavni skandali podrivaju to povjerenje. Ali ovdje se ne radi o zločinu bez zločinca. Manipuliranje referentnim vrijednostima je isto što i krađa. Zbog toga moramo vratiti povjerenje u referentne vrijednosti i zato ih moramo dobro regulirati i nadzirati. Moraju postojati upravljanje na tržištu i e, borba protiv sukoba interesa. Također, e, referentne vrijednosti moraju biti transparentne i e, moraju se E, mora se dobro nadzirati njihovo korištenje. Što se tiče korištenja referentnih vrijednosti izvan Europske unije, mi predlažemo e, nadzorna tijela kao što je ESMA, koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednostne papire i tržište kapitala, koji će e, nadzirati dalje korištenje indeksa koji se rabe kao referentne vrijednosti. Ovo nije lak dosje, ali je veoma značajan, zato se želim zahvaliti izvjestiteljici e, na veoma dobrom izvješću. Vrlo e, radujem se e, daljim raspravom o ovom pitanju u okviru trijaloga. Bolje zakonodavstvo će značiti bolju primjenu manjih i viših referentnih vrijednosti a e, Ekon je predložio nešto rizičniji pristup za ključne referentne vrijednosti i nadam se da ćemo kroz raspravu uspjeti uspostaviti ravnotežu. Također mora postojati i e, tijelo koje će biti nadležno za nadzor primjene referentnih vrijednosti i u trećim zemljama moramo izbjeći značajne rizike koji su povezani uz indekse koji se rabe kao referentne vrijednosti i danas smo ovdje kako bismo raspravljali o tome kako postići te ciljeve. Sve u svemu mislim da smo postigli jedan bitan korak u E, izradi našeg jačeg financijskog sustava, a sada te mjere moramo početi i primjenjivati. Hvala gospodine povjereniče. U ime odbora ITRE, gospođa Matijas, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Većina europskih građana izravno ili neizravno je pogođena manipuliranjem referentnih vrijednosti, budući da e, različiti dobavljači koriste različite referentne vrijednosti. Mnogi e, su već dosta poznati u javnosti jer e, na temelju manipuliranja referentnih vrijednosti pokušavaju maksimizirati imati svoj e, profit i stoga se moramo boriti protiv takvih krivičnih e, aktivnosti. Što se tiče procjene cijena e, sirovina, znamo koliko su indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti ključni što se tiče energetskih cijena i u ovom slučaju indeksi koji se koriste kao referentne vrijednosti se moraju nadzirati u cijelom postupku proizvodnje. Također znamo da se manipuliranje cijena e, sirovina e, odražava ne samo na proizvođača već i na krajnjeg potrošača koji će skuplje plaćati osnovne proizvode, naročito e, koji će skuplje plaćati energetske proizvode. E, zbog toga se moramo boriti protiv takve vrste manipulacije. I u tom smislu ova uredba je uredba koju zaista trebamo pozdraviti. No, čini mi se da procjena ovakvog manipuliranja ne smije nikako biti minimizirana. To se tiče i E, financijskih tržišta, ali isto tako i financijskih tržišta na kojima se ispravno koriste indeksi kao referentne vrijednosti. Znači moramo imati mjere koje će biti pravno obvezujuće e, i kojima ćemo sprječavati bilo kakvu manipulaciju temeljem ovog e, predloga to možemo postići. Naravno ne možemo prihvatiti sve što je u njemu priloženo, ali što se tiče što se tiče osnovnih referentnih vrijednosti. One su dobro pojašnjene, odnosno ključne referentne vrijednosti. To moramo vidjeti koja je prava definicija ključne referentne vrijednosti. Tu smo imali predloge i zelenih i socijalista koji su e, ovdje nužni kako bismo obogatili tu definiciju, no međutim to je odbijeno, a radi se o osjetljivom pitanju te je bitno ne zatvarati oči pred ovakvim problemom. Moramo djelovati jer inače nećemo moći povratiti povjerenje potrošača. Zahvaljujem. Sada gospodin Niedermayer u ime EPP-a. Zahvaljujem. Drage kolege, sasvim jasno je izvjestiteljica rekla, a isto tako i povjerenik Hill, da je situacija u prošlosti bila loša i da može imati ozbiljne posljedice na vjerodostojnost e, našeg gospodarstva i financijskog tržišta. Dosta toga je poduzeto kako bi se pokazalo da e, indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti moraju biti solidni i moramo imati solidnu financijsku industriju. Zakonodavstvo koje se temelji na upravljanju referentnim vrijednostima je, kao što je to rekla i izvjestiteljica, predloženo prije nekoliko e, mjeseci ili godina, no međutim nije prihvaćen od strane e, prošlog saziva parlamenta i to zbog toga što su postojale određene bojazni vezano uz održivost ovog zakonodavstva, naročito uz manje referentne vrijednosti, a također su postojale neke nedosljednosti ove uredbe vezano uz e, odredbe koje se tiču e, zaštite okoliša i korištenja referentnih vrijednosti u trećim zemljama. Bilo mi je zadovoljstvo surađivati na ovom izvješću sa izvjestiteljicom jer je uspjela izraditi uravnoteženo izvješće u kojem se traži bolja bolje reguliranje e, ključnih referentnih vrijednosti, a u isto vrijeme se e, pokušava poboljšati situacija vezana uz treće zemlje, pokušava se povećati odgovornost nacionalnih e, nadzornih tijela i odgovornost ESME. Mislim da pred nama imamo dobar prijedlog i nadam se da će nam parlament dati mandat za pregovore u okviru trijaloga. To bi bilo veoma e, značajno kako bismo imali dobru uredbu u kojom ćemo ispuniti naša očekivanja. Hvala. U ime socijaldemokrata Joneš Fernandez, dvije minute. Zahvaljujem. Gospodine predsjedavajući, najprije želim čestitati izvjestiteljici i svim izvjestiteljima u Sjeni koji su u posljednjih nekoliko mjeseci radili na ovom e, izvješću. Mislim da se ovim e, zaista poboljšava e, prvobitni prijedlog komisije. E, sa naše strane mi smo uvijek se zalagali za bolje upravljanje indeksima koji se koriste kao referentne vrijednosti, a naročito vezano uz ključne referentne vrijednosti. Sutra ćemo glasovati o ovom izvješću i e, što se tiče ključnih referentnih vrijednosti uzimamo u obzir nacionalne referentne vrijednosti. Kao što je rekao Matijas, ovo se smatra javnim dobrom, što znači da mora postojati razumna cijena utvrđena od strane nadzornog tijela. Tu postoji kolegi koji je nadzoran, nadležan za to tijelo, a e, ESMA je europsko nadzorno tijelo. Stoga mogu reći da smo zadovoljni ovim prijedlogom. Libor i Euribor su ključna referentne, ključne referentne vrijednosti koje mogu narušiti e, tržišno povjerenje i stoga ove referentne vrijednosti trebaju se smatrati zaista ključnim. Pregovori su bili složeni. Što se tiče nekih e, točaka morali smo e, raditi ustupke. Naša izvjestiteljica je govorila o proporcionalnosti, a i drugi su to spomenuli. E, one referentne vrijednosti koje nisu ključne će biti zakonski uređene na manje strog način, ali nacionalna tijela će ipak morati im igrati ulogu nadzornog tijela, ali što je sa administratorima, koje će biti njihova uloga i na koji način će koristiti referentne vrijednosti. Zatim došli smo do dogovora što se tiče pravila igre i u tom slučaju moramo vidjeti koju ulogu igra Međunarodna organizacija nadzornih tijela za vrijednostne papire. Tako ćemo imati pouzdanje e, referentne vrijednosti. Hvala u ime ECR-a. Gospođa Hvala. Želim se zahvaliti izvjestiteljici na napornom radu i radi se zaista o osjetljivom pitanju u kojem je pronađen kompromis, a o tome ćemo glasovati sutra. Ovaj tekst predstavlja dobar e, okvir za nacionalna nadzorna tijela, za nacionalne administratore. Ovaj novi režim će zajamčiti da e, ulagatelji i potrošači budu zaštićeni u Europskoj uniji. Ovo izvješće se usredotočava na e, ključne referentne vrijednosti a ne na druge referentne vrijednosti koje se lako mogu zamijeniti. Moramo se usredotočiti na transparentnost referentnih vrijednosti koji će omogućiti ulagateljima i potrošačima da ih koriste ukoliko su zadovoljni njima, a ako ne da koriste alternativne referentne vrijednosti. Ovdje e, se ne naglašavaju one referentne vrijednosti koje nisu ključne, a države članice također moraju imati mogućnost E, podići one referentne vrijednosti koje smatraju ključnim i svrstati ih u kategoriju ključnih referentnih vrijednosti. Dakle, mora postojati e, mogućnost e, da se povisi razina referentnih vrijednosti kako bi se svrstale u ključne referentne vrijednosti ukoliko nacionalne države i vlasti to smatraju. Zbog toga se i odredbe vezane uz treće zemlje moraju odnositi i za one referentne vrijednosti koje se ne smatraju ključnim. Također, eh, uzajamnost je eh, veoma bitna i jedino ukoliko ispoštujemo to načelo, e, moći ćemo imati uredbu koja će se zaista moći primjenjivati u svim državama članicama i radujem se daljem razgovoru sa izvjestiteljicom i izvjestiteljima u sjeni kao i budućem mandatu za pregovore u trijalogu. Hvala. Very Hvala. U ime ostali, e, gospođa Silvi Gular, dvije minute. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala gospodine povjereniče što ste danas sa nama. Ja se želim zahvaliti izvjestiteljici i je u klubu zastupnika ALDE, jer oni koji su bili ovdje u prošlom sazivu u parlamentu znaju koliko je ovo ključno pitanje. E, nadamo se da će ove riječi koje je povjerenik izrekao ovdje biti ključne za vrijeme trijaloga i da ćete svaki put kada vaše kolege ne budu htjeli prihvatiti neke naše predloge i ih moći uvjeriti u važnost e, pronalaženja kompromisa. Ja osobno bih e, voljela da smo E, izradili još odlučniju ulogu za ESMU jer e, je ESMA osnovana upravo u tom cilju spriječavanja manipulacija na tržištu. Radi se o tijelu koje će predstavljati krajnje arbitražno tijelo u slučaju sukoba. Mislim da je to ključno, dakle vezano za sve referentne vrijednosti koje nisu među bankarske vrijednosti ili koje nisu povezane sa sektorom deviznog poslovanja. Također registar indeksa referentnih vrijednosti će također biti u e, rukama ESME toga mogu reći da ovaj prijedlog ide u dobrom smjeru. Gospodine povjereniče, da su ovdje predstavnici vijeća, to, ovo bih isto rekla. Želim privući vašu pozornost na proračun, odnosno sredstva koja će biti dodijeljena e, Europskom nadzornom tijelu. Moramo pronaći ravnotežu između uskog nadziranja, korištenja referentnih vrijednosti i proporcionalnog korištenja referentnih vrijednosti s obzirom na njihovu raznolikost, no međutim mislim da ćemo na pragmatičan način to moći se uskladiti u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. A sada u ime kluba zastupnika GUNGL gospodin Huaru Horistija Bronc. Hvala lijepa predsjedniče. Gospodine Hill, vidjeli smo kako vi manipulirate pojedine elemente. Treba upravo smanjiti da se indeksima i referentnim vrijednostima manipulira. Međutim, minimalne norme uredbe su minimalističke i e, IOSCO ih neće ispuniti. Osim svega, uočili smo da ono što je ovdje predviđeno uopće ne odgovara ponudi i potražnji, niti pravilima koje vrijede na tržištu a obitelji će morati plaćati 300 e, eura više zbog indeksa Euribor. Prema tome, takav ih indeks jednostavno vodi u siromaštvo. Ne smijemo dopustiti niti malo da se mogu izvući oni koji zloporabe ovaj sustav banaka. A sada gospodin Filip Lambert u ime zelenih. Hvala lijepa. Kada govorimo o e, referentnim vrijednostima, ono što e, zapravo zapanjuje jeste da se nastavilo s tim manipulacijama i za vrijeme financijske krize. E, mislili smo da će ih financijska kriza urazumjeti, međutim mnoge banke, mi smo ovdje citirali Deutsche Banke, jednostavno su manipulirali indeksima za vlastiti profit i to kroz mnoge godine, možda čak i do dan danas. Pa reći ćemo da oni su morali platiti globu i to te globe plaćaju banke, a ne pojedinci. A u nekim državama E, takva se globa može oduzeti od poreza. Drugim riječima, porezkih obveznici plaćaju. Jako je dobro da ovakva uredba bude donesena i hvala izvjestiteljici na svom pripremnom radu. Mi smo se slažemo sa svim kompromisom pa skoro pa do kraja. Zašto? Zato što su u zadnji čas e, uloženi neki amandmani koje određene ključne <clears throat> referentne vrijednosti žele da e, dakle, budu podvrgnuti izuzećima. Dakle, da ne mogu podvrhnuti ovom zakonodavstvu. Jedno što mogu reći jest da mi je drago da države članice koje najviše kontroliraju te indekse nisu čekale da e, Europska unija donese propise, već je Veliko Britanija već ranije uvela puno strože mjere. Slažem se s onim što je rekla kolegica Silvi Gular. Imamo jedinstveno tržište, a mi u krajnjoj liniji dopuštamo da države članice same odlučuju kako će primjenjivati ovu uredbu i nemamo dovoljan nadzor sa ESMom. Dakle, to nije zadovoljavajuće. Budemo li sutra ipak uspjeli izmijeniti amandmanima ovaj tekst, mi ćemo glasati s većinom. Hvala lijepa. A sada u ime kluba zastupnika EFDD gospodin Steven Wolf na jednu minutu. Gospodina Wolfa nema. Prema tome gospodin Bernard Monod ima riječ na jednu minutu. Hvala gospodine povjereniče, dragi kolege. Kada gledamo ovu raspravu o e, referentnim vrijednostima, moramo reći da smo jako razočarani pitanjem nadzora. Iako je u početku sve gledalo pozitivno kako bi svi ispili skandali do kojih je već bilo ranije došlo. Moram reći da ono što je zapravo striktno u toj uredbi se odnosi samo na Libor i Euribor, ali ono što želimo ovdje reći da e, ipak neke banke i dalje rade neke stvari koje bismo trebali izbjeći jer skandali vezani za Libor, za banku HSBC E, za e, i tako dalje i tako dalje. Što više mi uredbi donosimo, što više propisima donosimo, banke e, se sve manje njima podvrgavaju i mnogi koji krše ta pravila i dalje ostvaruju profit. Pitanje koje si možemo postaviti je kako da prekršimo ovakvu situaciju. Moramo konačno početi kontrolirati tržišta kapitala na međunarodnoj sceni. Hvala lijepa. Gospođa Paunova ima riječ. Hvala. Povjerenje u e, naše tržište je e, bilo se smanjilo zbog ovakvih referentnih vrijednosti. Moramo to promijeniti, moramo ponovno uspostaviti povjerenje. I zbog toga pozdravljam ovaj prijedlog uredbe te čestitam svim kolegama koji su na njoj radili. Oni su stvorili okvire kojim se omogućuje da se ovakvi problemi izbjegnu u budućnosti. Većina država članica Europske unije nema zakonske propise koje se odnose na indekse i referentne vrijednosti. Stoga mislim da moramo uskladiti okvire za te e, zakone u Europskoj uniji. Tako možemo e, doći do većeg povjerenja i veće transparentnosti u financijama u Europi. Moramo se pozabaviti novim elementima i ulogama na tržištu. Naime, ako e, ljudi koji nam daju ovakve pokazatelje, ako oni mogu na svojim radom izbjeći da poštuju pravila ili izmijeniti pravila, moramo iz takvih razloga pripaziti kako e, operateri na tržištu ne bi imali e, pretjerano opterećenje. Pozdravljam ovo izvješće kako e, i čestim izvjetiteljice. Hvala. Sada gospođa Prevanš Berez. Hvala. Gospodine povjereniče, e, dobar dan. Prije svega želim čestitati izvjestiteljici. Vrlo stručno izvješće i vrlo kritično. Ako smo danas ovdje na ovoj raspravi, e, to je zbog skandala vezan za Euribor i pitanje Libora, zato što ti e, indeksi mogu dovesti tržište u slabu poziciju i odraziti se zaista na financiranje gospodarstva iz tog je razloga bilo ključno da se Europska unija mobilizira, ali naravno ovdje se narazimo pred kompromisom. I meni je žao da nadzorno tijelo koje vrlo solidno potvrđuje analize koje radi, da se to tijelo nije ojačalo niti kada se radi o definiranju ključnih indeksa, niti o nadzorima Isto tako, žao mi je da je državama članicama ostavljen prevelik manevarski prostor kada se radi o referentnim vrijednostima koje nisu ključne. Europska unija ovdje ima zahtjevan propis i e, okrenut će se i prema drugim dijelovima svijeta na osnovama onoga što se radi drugdje, a mi se ovdje baziramo samo na radioska. Morali smo napraviti puno više, ali bez obzira na to želim uspjeh našoj ekipi pregovarača. Hvala lijepa. Ja sam vrlo tolerantan, međutim sam primijetio da predugo govorite, pa molim pazite u budućnosti. A sada ECR. E Hvala lijepa, dame i gospodo. U ovom izvješću nalazimo vrlo relevantna rješenja koje se odnose na financijske instrumente i financijske ugovore te indekse koji su za njih vezani. Mislim da je dobro da se bavimo e, kritičnim i ključnim i neključnim referentnim vrijednostima. Također je e, dobro da se osvrće i na indekse i na e, referentne vrijednosti za, u trećim zemljama. To sve će omogućiti da bude manje manipulacije na tržištima, a to će za uzvrat rezultirati e, većim povjerenjem u tržišta. Međutim, e, dijelovi e, te uredbe trebale bi biti jasnije. Recimo o samom području primjene tog projekta ili pak izuzeća za neke kategorije administratora isto vrijedi i za prijelazna pravila. Hvala. Hvala lijepa. E, gospodin Patrick Flynn. E, ne. E, gospođa Barbara Kapel na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče, povjereniče, solidni i transparentne referentne vrijednosti važne su za stabilnost financijskog tržišta. Cijeli taj volumen od 500 milijardi eura e, instrumenata financijskog e, e, instrumenata financiranja pokazuje nam koliko je važna transparentnost Skandal sa Liborom je nešto o čemu je danas već bilo riječi i tu se pokazuje da samo transparentnost može riješiti sukob interesa transparentnost i kod ulaznih podataka i transparentnost kod metodologije. Sve je to bilo nekako vrlo očito kod skandala sa e, Liborom e, i e, ako da se to uredi na taj način ne bi se to moglo tako dogoditi. Transparentnost i sigurnost je nešto što nam je stalo, bitno ne urediti pitanje administratora referentnih mreža nosti Vodeći zastupnici banaka za traže danas bolje uređenje ovih pitanja i tu moramo mi kao parlament e, pozvani smo napraviti korak dalje. Hvala. Prihvaćate li plavu karticu? Da. Izvolite, postavite pitanje. Hvala lijepo. Želim zapitati kolegicu Kapel što se tiče e, manipuliranja tržišta do kojih je došlo. Mnogi od njih e, su napravile velike financijske institucije, uključujući i velike banke. a mi prepuštamo da ključne referentne vrijednosti donosi svaka država članica pojedinačno. Ne mislite li da bi ih e, trebalo nametnuti svim finanskim institucijama iz svih europskih e, zemalja? To je bilo pitanje Klaudijana Franzulice. Izvolite za odgovor. Smatram da je izvjestiteljica dala e, jednu vrlo uravnoteženi prikaz e, kao i prikaz ključnih referentnih vrijednosti i u odnosu na sirovine i u odnosu na financije. Ja sam vrlo sporazumna i slažem se zapravo s njeznim izvješćem i podržavam ga. Hvala lijepa. A, sada gospodin Sarinina i Savinina minutu i pol. Hvala lijepa. Ja krećem od pretpostavke da je e, izrada ovog izvješća protekla vrlo dobra, jer imamo cilj, iako je situacija e, teška, dakle glavni cilj je da se uspostavi klima povjerenja s jedne strane postoje grozni skandali, ali ne smijemo zbog toga krenuti u psihološki terorizam, jer u protivnom nećemo uspjeti u našem zadatku, pa niti u političkom zadatku. Hvala dakle izvjestiteljici. Njezino izvješće je, mislim, bilo jako dobro zbog toga što je odlučila naglasiti razliku između ključnih referentnih vrijednosti i onih koji to nisu i Italija iz koje ja dolazim u ovoj je fazi e, naišla na poteškoće recimo vezano za mogućnost e, tužiteljstva koji je s obzirom na štete nanesenoj 2,5 milijuna građana e, otvorila zamolnicu u svijetu. Ali E, radi se o institucijama koje imaju ogromne financijske profite. Međutim, što treba napraviti? Treba riješiti problem, a ne stvoriti novu klimu nepovjerenja. E, hvala lijepa. E, biste li prihvatili plavu karticu Paula Rubiha? Hvala vam, predsjedatelju. Ja bih pitao kolegu Salinija kako on smatra da će biti utjecaj na mala i srednja poduzeća i kako će se razvijati birokracija na ovom području. Hoće li to imati pozitivnih efekata? Prego, Izvolite, gospodine Salini. Rado ću odgovoriti kolegi Rubihu. Naime, postupak ovakvog tipa i njegov utjecaj na mala i srednja poduzeća je nešto čemu i ja mislim treba posvetiti dužnu pažnju. E, međutim, često ono što smo mi tražili nije imalo očekivane rezultate i ja mislim da prvo čime se trebamo baviti jest da bankovne ustanove u Europskoj uniji moraju u središte svoje aktivnosti staviti mala i srednja poduzeća. Na koji način to možemo postići tako da se na radikalan način bankovne institucije u Europskoj uniji restrukturiraju, a ne samo putem e, referentnih vrijednosti i indeksa. Hvala lijepa. E, ne vidim e, Ninu Gil. Pa ću riječ dati gospodine Kužmeku na jednu minutu. Hvala. E, predsjedniče, povjereniče, manipuliranje Liborom što su ga radile banke i druge financijske ustanove, da je to rezultiralo situacijom kada su mnoge tvrtke zbog toga imali <clears throat> velike štete i e, radilo se dakle o e, milijunima eura pa je zato vrijeme da se moramo boriti protiv takvih skandala u budućnosti ovaj dokument je ispravno napravljen jer traži tri cilja da se postavljaju norme i standardi i da se oni poštuju, naročito kad se radi o ključnim referentnim vrijednostima i pazi da ne dođe do zloupotrebe. Zatim traži se veća transparentnost svim korisnicima o svim referentnim vrijednostima i treće da e, se na ispravan način upravlja tim indeksima i referentnim vrijednostima. Jednom kada se oni usvoje, oni će omogućiti da se izbjegnu takvi skandali u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. Vrlo ste sažeto govorili. Gospodin Buda ima riječ. brine e, nas stabilnost u gospodarstvu općenito, kao i dobro funkcioniranje e, različitih tržišta, između ostalog tržišta sirovina. E, sklapanje financijskih ugovora mora biti podvrgnuto jasnim zakonskim propisima. Privlačim vašu pozornost na činjenicu da se referentne vrijednosti mogu koristiti za manipuliranje tržišta. E, zato moramo imati instrumente kojima će se to izbjeći kako bi se izbjeglo narušavanje tržišta. I zbog toga e, oni koji donose odluke moraju imati instrumente moraju donijeti instrumente koji će e, omogućiti da se izbjegne manipuliranje referentnim vrijednostima. Ekonomska tržišta i različite e, ekonomske realnosti e, moraju nam omogućiti da se izbjegnu kritične situacije. Moramo dakle imati E, instrumente koji će vrijediti u cijeloj Europskoj uniji, a kada se radi isključivo um, referentnim vrijednostima koji se primjenjuju od pojedinim državama, one koje će se o kojima će odlučivati ta država. Moramo ostvariti e, ispravnu mogućnost konkurentnosti svim administratorima iz Europske unije i izvan Europske unije. Hvala lijepa, a sada je

Predsjedniče, velike banke kao što su Njemačka banka zaradile su goleme količine novca kroz manipulacije Liborom i zakonito su zaradile stotine milijuna eura no to nije dovoljno. E, uz to e, banke spašavamo novcem poreznim obveznika i one i dalje provode politike koje nisu, ne idu u korist malim e, najmoprivcima, a hipoteke u cijeloj Europi se zapljenjuju. Mali najmoprimci, e, kredito e, zajmoprimci gube ogromne količine novca zbog e, kamatnih stopa. Naravno, postoji tu i manipulacija tečajem švicarskog franka u odnosu na euro koja je također naštetila brojnim potrošačima, a potrošačima je izvorno rečeno da će njihovi zajmovi postati skuplji zbog

Hvala. E, pan e, Skandal sa Deutsche Bankom, gospodine predsjedavatelju, podsjeća me na užasnu ulogu u koju je Deutsche Banka odigrala u okupaciji Grčke kada su praktički pritiskali Grke koliko su god mogli. Njemačka treba platiti ono što je Grčkoj, ali Njemačka banka, Deutsche Bank nastavlja svoju ulogu u tom financijskom uništavanju mi zaboravljamo na činjenicu da smo spasili tolike banke novcem poreznih obveznika. Ono što se dogodilo u Grčkoj pokazalo nam je da pritišćemo, eh, da su Grci pritiskani, da su iskrvarili u interesu velikog kapitala. Nacionalna Grčka banka je od 2010. do 2014 eh, imala stotine milijuna eura koji su isplaćeni, a 33 milijarde je nestalo. To pokazuje koliko je teško ovdje bilo što postići. Sljedeći Igor Soltiš. Zahvaljujem što ste mi dali riječi. Mogli bismo reći, evo, konačno imamo ovakav prijedlog, naime, ova uredba ide u pravom smjeru. Naime, brojni e, financijski instrumenti ovise u referentnim vrijednostima i to u milijunskim vrijednostima. U tim milijunskim vrijednostima povezane su s time naravno i investicije i e, krediti e, osiguranih osigurani hipotekama što vodi i do velikih e, gubitaka kod potrošača. Stoga se moramo pobrinuti da referentne vrijednosti budu stabilne. U prošlosti smo imali velikih spekulacija na tom području i manipulacija i sada treba učiniti, e, odnosno shvatiti da takve manipulacije stvaraju fiktivni kapital koji vlada svijetom. Zato nam je potrebna veća transparentnost, a potrebne su nam i sankcije i nadzorni mehanizmi. Hvala. Hvala. Zadnji, ali ne najmanje važan, gospodin Franzulica. Hvala e, predsjedniče. Ja pozdravljam činjenicu da je u ovom izvješću SND kao klub zastupnika osigurao napraviti dobru ravnotežu između ključnih i neključnih e, referentnih vrijednosti. E, stoga kao što sam i ranije spomenuo protivim se činjenici da sve kritični, odnosno ključne referentne mjernosti prepuštaju svakoj pojedinoj državi članici Europske unije na odlučivanje. Istovremeno smatram da je jako važno da europski zakonodavni okvir e, bude uveden kako bi se izbjegli skandali i zloupotrebe tržišta do kojih je dolazilo u prošlosti. Zahvaljujem izvjestitelju i izvjestitelju u Sijeni na vrlo dobroj ravnoteži koja je postignuta u ovom tekstu. Hvala vam. Hvala, a sada u ime Europske komisije gospodin Hill. Imate riječ. Gospodine predsjedniče, hvala vam. Zahvaljujem i svim zastupnicima na svemu što su rekli i na doprinos ovoj izvrsnoj raspravi. Ja smatram kao prvo da postoji velik e, stupanj sporazumijevanja, suglasnosti, slaganja, da se stane na kraj ovim manipulacijama kojima smo bili svjedoci u prošlosti. E, svi se slažemo oko značaja transparentnosti, boljeg upravljanja, slažemo se oko potrebe za boljim uređenjem i nadzorom nad ovim pitanjima i mislim da je izvjestitelj e, predložio dobar okvir iako e, znam i prepoznajem da neki žele otići i dalje u nekim e, pogledima e, nadzora nad ključnim referentnim vrijednostima. Siguran sam da ćemo moći naći zajedničku osnovu za brzi napredak po ovom dosjeu što će biti dobro i za potrošače i za ulagače i za povjerenje u tržište, a bit će dobro i za financijsku stabilnost. E, mislim da su nam potrebne i zaštitni mehanizmi što je prije moguće. E, čuli smo koliko nam je trebalo da dođemo do ovoga gdje smo danas, a sada imamo priliku e, ići dalje s tim predlogom i imamo vjetar u jedra, tako reći. To će nam osigurati korištenje solidnih referentnih vrijednosti na e, tržištima Europske unije kako bi se spriječila manipulacija i neuspjeh onih ključnih referentnih vrijednosti. Ja kao povjerenik zahvaljujem i izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni na napornom radu koji je bio vrlo uspješan e, u tome da se ova uredba e, unaprijedi i radujem se uspješnim pregovorima u okviru trijaloga i brzom rješenju pitanja koje doista treba riješiti. Hvala. Hvala povjereniče. A sada je vrijeme za izvjestitelja, odnosno izvjestiteljicu, e, gospođu Koru van Hvala vam e, predsjedavatelju. Zahvaljujem e, svima koji su pridonijeli ovoj raspravi. Sve je to bilo vrlo korisno i drago mi je čuti da imamo široku podršku. Jasno mi je da nećemo postići da svi budu 100% sretni i zadovoljni, ali vjerujem da ćemo postići široku većinu. Drago mi je bilo čuti sve one komplemente, no svakako zahvaljujem izvjestiteljem o sjeni i svima koji su radili na ovom pitanju i e, iz Aldea i iz tajništva Ikona. Ovo je moje prvo izvješće ove vrste i bilo je teško proći kroz cijelu tu proceduru. Zahvaljujem svima koji su mi u tome pomogli. Gospodin Mono, e, možda je on donekle pogrešno razumio situaciju. On misli možda da se ključne referentne vrijednosti odnose samo na Libor i Euribor, ali to nije istina. Mi imamo i kvantitativne i kvalitativne kriterije i potrebno je provesti ocjenu i vidjeti da li nešto jest ili nije ključna referentna vrijednost. Ja neću sada prolaziti kroz cijeli sadržaj, bi ova rasprava predugo trajala, no radujem se radu i sa komisijom i sa izvjestiteljem u sjeni i sa vijećem, naravno kada krenemo u trijalog kako bismo poduzeli važne korake u smjeru e, dobre uredbe. Hvala. Hvala. Ako je ovo bilo e, vaše prvo izvješće, onda vam još i dodatno čestitam odličan